E, komisija je predstavila dva popisa zemalja. E, ta dva, ta dva popisa je odbacio parlament e, upravo zato što su izostavili sa tog popisa neke od zemalja koje su i tekako trebale biti na toj listi. A sada su odlučili uključiti Saudijsku Arabiju i Panamu kako bi još jednom paralizirali taj popis. Dakle, mi se moramo usredotočiti prvenstveno na zemlje koje nisu na tom popisu, mm, što se događa, na primjer, sa Švicarskom, koja na flagrantan način krši nekoliko članaka e, kodeksa, e, znači te direktive e, o sprečavanju pranja novca. Ako želimo spriječiti pranje novca i financiranje terorizma, onda moramo odrezati njihove puteve financiranja. A to implicira da se moraju okončati sve porezne oaze gdje veliki bogataši i multinacionalne evropske kompanije kriju svoj novac. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Korau. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Drago nam je što vidimo da je Europska komisija e, stvorila tu crnu listu e, zemalja koje su zaštićene za pranje novca. Europski parlament je stalno trebao naglašavati nedostatak autonomnog postupaka kako bismo uspravo e, stavili na listu određene zemlje koje su odgovorne za zlouporabu financijskih sustava. Nama treba još kompletnija lista. Ova lista je sada potpunija od one prethodne, ali nije dovoljna. No to je korak u dobrom smjeru i to se može smatrati samo prvim korakom, nažalost. Treba također biti razjašnjeno da je potrebno osigurati da fizičke i e, pravne osobe e, koje e, su na toj listi da budu podložne vrlo strojim kontrolama kada obavljaju svoje djelatnosti na europskom tlu. Također se moramo boriti i protiv financiranja terorizma koji postoji u tim državama. Još je puno toga što se treba napraviti kako bismo kako ne bismo popustili pritisku koji provode lobby na europske institucije koji žele e, da e, one djeluju u skladu s njihovim očekivanjima, a ne na autonoman način. Nama trebaju još transparentni postupci i zato tražimo od komisije da objavi e, procjenu na koji način su stavili te zemlje na listu. Prije zaključka ovog saziva moram reći da, smo, da sam zahvalan i zadovoljan što smo napravili još jedan važan korek ka tome da se da spriječimo korištenje financijskog sustava za ove kaznene radnje. Nama je potrebno napraviti još jako puno dodatnih napora u sljedećem e, sazivu, e, također osigurati dovoljno zakona koji će omogućiti kazneni i učinkoviti kazneni progon svih počinitelja. I zato pozivam države članice e, da krenu u brzu provedbu odredbi iz ove direktive. Zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Radevu. Izvolite gospodine predsjedatelju hvala gospodine predsjedniče gospođo povjerenice dame i gospodo članak devet direktive, pete direktive o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sadrži isto tako i analizu institucionalnog okvira trećih zemalja, te isto tako ovlasti njihovih nadležnih tijela, te isto tako učinkovitosti njihovih sustava za prepoznavanje manjkavosti što se tiče eh, i financiranja terorizma, te isto tako pranja novca, te borbu protiv ova dva fenomena. No, nijedna država članica tijekom e, procesa, e, nijedna znači država članica se nije usprotivila da se takve ovlasti daju komisiji. Mogu reći da smo imali isto tako u prošlosti ovlasti koje su bile identične financijskoj e, task skupini. Mogu reći da je EU velik E, jedinstveno tržište, te također e, komisija mora e, spriječiti bilo kakvo nefunkcioniranje tih pravila. Moramo isto tako i osigurati analizu te također kontrolu tokova novca koje dolaze iz određenih trećih zemalja koje mogu biti sumnjivog porijekla. Moramo u svakom slučaju zadržati visoku razinu opreza te također stvoriti sustav gdje ćemo moći uključiti sve analize u obzire, inače ćemo biti odgovorni za e, e, pranje novca i financiranje terorizma. A sada gospodin Kofod, izvolite. Dame i gospodo, drage kolege, želio bih e, čestitati kolegama na poslu koji su uložili u ovo a također i komisiji. Mogu reći da što se tiče prijetnji u Europi, one su velike, posebno što se tiče s jedne strane pranja novca, s druge strane financiranje terorizma. Imamo isto tako te probleme financijskih poreznih oaza i tako dalje. U tom smislu zahvaljujemo komisiji koja je tako naporno i savjesno radila na ovom popisu visokorizičnih e, trećih e, zemalja. Imamo isto tako objektivne kriterije, vladavinu prava, sve je to e, primijenjeno, no vijeće podriva takve kriterije. Imali smo postupak oko kojeg smo se sporazumeli a sada se to ne priznaje. I još jedna stvar. Ono što smo vidjeli u vijeću je zapravo crna kutija. Ne vidimo što zapravo određenim radnim skupinama rade predstavnici država članica a e, s druge strane ono što je važno da oni budu i odgovorni, transparentni kako mi parlament, e, zastupnici u parlamentu, no i mediji, građani vide na koji način se odvija postupak u okviru vijeća da vidimo zašto oni blokiraju neke stvari. Jer ako to ne napravimo, nikad nećemo imati učinkovit popis i isto tako nećemo moći primijeniti sve, e, sva pravila vladavine vladavine prava onako kako to želimo. Hvala. A sada gospodin Šerdevan, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući štovane kolegice i kolege. Ja bih ovu raspravu obogatio jednim praktičnim primjerom. Svake godine je dokazano, e, nekoliko studija pokazuje da se milijarde iz kriminalnih poslova samo iz e, njemačkih e, poslova sa nekretninama pere bez plaćanja poreza. A to naravno onda diže cijene nekretnina i to opet posljedično diže cijene stanarina. Prema tome stanari se dobrim dijelom više ne mogu priuštiti plaćanje jednog stana normalnog i oni plaćaju de facto izravno izravno e, to što dobar dio političara ne obavlja svoj posao. I prema tome ovo što je vijeće odbilo ovaj crni popis zemalja koje ovdje neko operira je jednostavno skandalozna. Naravno da ništa nije savršeno, ali to je bio korak u pravom smjeru, a sa polusrčanim i neodlučnim metodama nećemo nikad tu borbu dobiti. A mislim da ta upravo odlučnosti očito nedostaje mnogim europskim vladama. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospodin Nidermer na minutu i pol. Hvala lijepo, povjerenice, što ste ovdje s nama. Borba protiv pranja novca, borba protiv financijskog kriminala, utaje plaćanja poreza spada u najvažnije stvari u civiliziranom svijetu 21. stoljeća. I to unutar činjenice da se gospodin Kobar ne bi s tim složio. Ja mislim da mi ispadamo te zemlje i mislim da je to naš prioritet zbog toga. Ili bolje da kažem, ja bih želio da to bude naš prioritet. Danas sam duboko frustriran. Možda najfrustriraniji, o što sam zapravo bio već dugo, dugo vremena, a to nešto govori. Većina zemalja članica u vijeću odbila je zbog metodologije jedno de facto popis koji je napravljen na temelju dokaza, provjerenih analiza i koji je izgradila komisija pod vodstvom povjerenice Jurove. Naravno da taj popis nije bio savršen, ali to bi bio jedan odličan start za jedan vrlo važan i dobar proces o kome smo se mi puno puta izjašnjavali i za kojeg smo mi podržavali. Ovo je, šok, šokantan rezultat. To dovodi u pitanje svo naše povjerenje u same sebe svu našu predanost ovom radu. I stoga molim komisiju, apeliram na nju da nastavi s radom na tom dosjeu, a apeliram i na vijeće da povuče svoje protivljenje. Hvala lijepo na jednu minutu gospodin Morel. A gospodine predsjedniče, komisija predlaže crnu listu vezano uz sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma. To je dobar popis. A šta sada mi vidimo? E, vijeće je se požurilo e, da odbije upisivanje na taj popis država e, koje su šampioni netransparentnosti nekoliko primjera kako možemo uskratiti upisivanje na, na taj popis pa, Paname ili e, Saudijske Arabije. Možemo reći da imamo kriminalne implikacije i to u e, trenutku kad naši građani e, traže više transparentnosti. Podsjećam na Panama Papers, isto tako podsjećam na uključenje i državnih struktura u pranje novca. Što se tiče Saudijske Arabije, tu smo imali isto tako i financiranje Daesha i to je nešto što je jasno i utvrđeno. Mogu reći reći da e, vijeće između svojih interesa i interesa građana Europske unije, on vijeće je odlučilo, a taj skandal se treba za, e, prekinuti. Hvala lijepo, gospodin Djestemera na minutu. E, vijeće je odbacilo listu, to je loše. Oni ne dopušta da se koristi taj znači, u, instrument za financiranje, za korištenje, za sprječavanje korištenja financiranja sustava kako bi se spriješila ta velika prijetnja. Znači, oni su e, odobrili e, stupanje na snagu direktive koje, e, znači da stupe na snagu direktiva koja je stupila na snagu u 2002. godine. Dakle, također se nije uzeo u obzir visoki rizik s obzirom na nedostatak strategija za borbu protiv e, pranja novca i financiranja terorizma. Ono što je bitno da se napravi, a to je da se pojačaju kontrole i također je bitno da se svim državama da dovoljno vremena kako bi uspjeli provesti odgovarajuće reforme u svojim sustavima, a ne da uključuju na tu listu one osobe, one e, države koje su već e, daleko odmahnule sa reformom kada govorimo o e, e, mjerama koje treba usvojiti, trebamo omogućiti e, također i komisiji neovisnost što je učinkovitije moguće da mijenja tu listu s obzirom na ostvarene napretke. Također, trebamo se boriti protiv pritiska e, trećih e, zemalja koje ok imaju legitiman razlog da ne budu na toj listi ali također e, oni su ti koji bi trebali podasiti dokaze za to također je tu i tema rusije libe ekon i tax 3 znači odbori su ti koji su rekli da rusija sa svojom politikom nije prikladna u ovom zapravo financijskom okviru s koji promiče europska unija Zastupnik Farija, izvolite imate riječ. Puno hvala za e, gospodine predsjedatelju. Znači, moramo evropskim građanima zajamčiti da financijski sustav Europskoj uniji ne, da se ne pogoršavaju. Europska unija ima sposobnost i kapacitete da razradi tu listu u kojima dolazi do sumnjivih tijekova E, kapitala koji možda pogoduju nekakvim e, tajnovitim strukturama i koji se možda koriste za e, utaju poreza i za neke druge nezagonite radnje. Zato je potrebno da se ta radnja i ta borba vodi na prikladan način, a možemo reći da mi sa tom listom ne primjenjujemo nikakve gospodarske sankcije, ništa od toga, niti bojkotiramo neke države u pitanju izvoza uvoza, ne. Dakle, vijeće je odbilo tu listu koju je predložila komisija. Ma ne, Evropska unija bi trebala i dalje biti angažirana po pitanju borbe protiv zemalja koje ne žele surađivati kako bismo izbjegli da taj novac završi u rukama zločinačkih organizacija i terorista. E, taj crni popis e, bi trebao uključivati sve one države koje trebaju biti pod prismotrom i također možda bi e, stvaranje potrebnih dokumenata moglo na neki način drugačije usmjeriti funkcioniranje njihovog državnog aparata. Europska unija je ta koja mora jednoznačno i ujedinjeno reagirati i upravo zbog toga moramo pokušati reagirati na drugačiji način. Hvala lijepo. Time smo došli do kraja popisa naših govornika i prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Imam tri e, javljanja. Prvo gospodin Marijas na minutu. Hvala lijepo. Pranje novca, legalizacija prihoda i zarade iz ilegalnih djelatnosti, izbjegavanje plaćanja poreza, utaja poreza. Sve je to ono što moramo suzbiti Komisija je naravno e, odlučila napraviti crni popis onih zemalja koje to toleriraju i ne surađuju. A onda, nakon što se taj posao obavi, onda vijeće doista blokira objavu takve jedne crnog popisa crne liste zemalja koje su krive. Zašto? Da li je riječ o Panami ili o Saudijskoj Arabiji? A osim toga postavlja se tu još jedno pitanje, pitanje transparentnosti. Kad kažemo vijeće, da li onda mislimo na sve države, su sve države e, odbile e, podržati taj popis komisije ili nisu sve zemlje. Ako nisu sve zemlje, onda bi volili konkretno znati koje su to zemlje tu stavile veto i blokirale. Jer vidite, kad kažemo Europsko vijeće, onda je to potpuno netransparentno. Iza toga se skrivaju određene zemlje sa svojim određenim interesima i svojim određenim politikama. I mi želimo vrlo konkretne odgovore. Hvala lijepo, a sada gospođa Bilbao Barandica na minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Na ovom popisu Dakle, nisu svi koji bi trebali, ali jesu e, svi koji trebaju biti. Dakle, ja čestitam komisiji što je obranila i bila ustrena u toj bici i ima našu podršku. Dakle, ali vijeće je to koje nije dobilo naše povjerenje zato što potkopava ulogu europskih institucija između ostalog Europskog parlamenta i upravo zato smatramo da je ova lista dobra za sve države članice. A ono što nije transparentno, a to je što e, države članice se međusobno e, zapravo nadmeću koja će bolje zaštititi svoje osobne interese i one nisu te koje brane interese Europske unije. Znači ovdje govorimo o temi ko, kojoj se brani naša kolektivna etika. Govorimo o problemima koji imaju globalni odjek i koji kako utječu na europski financijski sustav. Živimo u sustavu u kojem su države članice te koje donose neopravdane odluke, a Europska unija je ta koja plaća. I na kraju, po pitanju kada govorimo o kredibilitetu Europske unije, dobit ćemo jako veliki račun za naplatu. Sada bih htjela pitati predstavnicu vijeća iz kojih razloga su oni odbili tu listu, taj popis. Recite nam, molim vas, odgovor zašto ste odbili tu listu. Hvala. Gospodin Starić na minutu. Imate riječ. Sorry, Mr. President, Oprostite, ja sam krivo razumio prezime koje ste pročitali. Ovo zvuči kao sjajna ideja borba protiv terorizma, Nitko, nitko nije više za borbu protiv terorizma od mene, apsolutno, zaista. Moramo ih zaustaviti, moramo prestati njihovo financiranje prljavim novcem, apsolutno, i zaustaviti pranje novac. Ali, sva ova rasprava, a danas sam čuo puno toga i puno toga od da li stvarno, stvarno frustrirajuća, jer kako ćete izaći na kraj sa bankama, bankarskim sustavom, financijama. Vi ne možete u banke ući kako vi želite. Već godinama pokušavate sve otkriti. A zatim, zar je zaista pametno ovdje govoriti o Rusiji kad govorite o terorizmu i onda čitavom nizu raznih tijela. Vi stalno govorite treba nam više snage za financijski nadzor, treba nam e, više uvida, treba nam više ljudi financijskim jedinicama, trebaju nam E, treba nam suradnja i popisi, crni popisi zemalja koje ne surađuju. Međutim, ja sam tu malo sumnjičav. Ja mislim da ovdje e, vidim puno toga što se iza toga skriva. Ne samo borba protiv terorizma, nego dobrim dijelom i želite vidjeti koliko ko ima novaca i u Europskoj uniji gdje zarađuje novce. Hvala lijepo, time smo završili ovu raspravu, a sada povjerenica Jurova ima riječ na kraju. Hvala. Ovo je prvi puta da radimo na ovom autonomnoj europskom popisu e, zemalja koje ne surađuju. I znali smo kad smo raspravljali o tome, kad smo razgovarali koju ćemo metodu koristiti, kad smo raspravljali o obrazloženju i kriterijima prema kojima ćemo svoje analize provoditi. Znali smo da će biti teško, da će biti zahtjevno za ekspertizu, da će biti jako osjetljivo, jer je, naravno to moramo gledati u geopolitičkom kontekstu svake zemlje članice i njenim vanjskim odnosima, kontekstu njenih vanjskih odnosa. Znali smo da će biti nepopularno, ali smo znali apsolutno točno da je nužno, ne samo potrebno, nego nužno jer u pitanju su jer to je, je upravo jedan važan element svega onog što mi radimo u našoj borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. To je zapravo jedna od najvažnijih karika čitavog tog sustava naše borbe. I ponavljam još jedan puta, to je ono što mi radimo na području i borbe protiv organiziranog kriminala. A moramo se tu silno popraviti i moramo razviti sustav za prevencije jer u pitanju je prevencija za budućnost. I moramo biti svjesni toga kako je financijski sektor uzajamno povezan, a ako želimo i odigrati ulogu i reći nešto u tom financijskom sektoru i nadzirati ga, onda ne smijemo ostaviti nigdje nepokrivene karike ni slaba mjesta, nego moramo sustavno djelovati. Kad sam god razgovarala o ovom sa našim praktičarima, stručnjacima, ljudima iz područja kaznenog progona, pravosuđa, uvijek su bili vrlo jasni i uvijek su govorili prekinite dotok ilegalnog novca u Europu jer to je onaj novac kojim se financira organizirani kriminal i terorizam. I upravo to mi činimo. A ja ostajem i dalje uvjerena da zemlje koje smo uvrstili u popis da su tamo ispadale. Istodobno vidimo da moramo raditi sa zemljama članicama na proceduralnim stvarima jer E, to je zapravo u, to je bilo u središtu kritika koje smo čuli od zemalja članica. Slažem se, možda će nam trebati nešto više transparentnosti i mislim u ovom visokom domu nakon ovih rasprava jasno je da želite i vi vidjeti preciznije procjene Europske unije, dakle potrebno je više jasnoće svima nama, ali potrebna nam je i puna odgovornost i angažman zemalja članica moramo ponovno provjeriti da li su zemlje članice uopće spremne surađivati u tom projektu i da li njih e, zapravo koji ih interesi motiviraju na njihov angažman za to da budu za ili ne baš za borbu protiv pranja novca. Ja vjerujem da ćemo tu spremnost naći za naš veliki angažman u borbi protiv pranja novca kod svih zemalja članica. Jer zemlje članice moraju biti svjesne toga da je sustav u kojem financijske institucije i dakle da sustav financijskih institucija nema granica i prema tome individualno se zemlje članice ne mogu boriti protiv tog opasnog fenomena. To je stvar koju moramo zajednički organizirati i sustavno provesti. Prema tome komisija će nastaviti rad na dva paralelna prav, dva paralelna pravca. S jedne strane radimo sa parlamentom i sa konontacima na proceduralne stvari, pa još jedan puta ćemo provjeriti kriterije i metodologiju. Ja sam uvjerena da je sve ovo do sada što smo koristili vrlo precizno, vrlo objektivno. Naše procjene su bile vrlo objektivne i zasnovane na poznatim kriterijima i na dokazanim stvarima, ali radit ćemo dalje na tome sa svim dionicima. A drugi tok na kojem ćemo raditi, drugi pravac, paralelni, to će biti rad sa zemljama koje su uvrštene u popis i to rad sa onim zemljama koje su voljne ukloniti rizike koje od njih prijete. Jer vidite, ima zemalja koje ne žele biti uvrštene u zemlju taj popis. Prema tome radimo onda da se eliminira na svim rizicima koje postoje u tim zemljama i ako žele surađivati onda ćemo i otkloniti sve one deficite koje ih muče i onda ćemo ih skinuti s popisa. Dakle, to će biti naš budući rad. Idemo na dva, u dva paralelna pravca. Jedne strane radimo s parlamentom na više transparentnosti nad kriterijima, na metodologiji, a s druge strane radimo i surađujemo sa zemljama koje žele surađivati treće zemlji kako ne bi bile i ostale ili ne bi bile uvrštene na popis. Dakle, a moja poruka zemljama članicama je mi se ne predajemo, naša mašinerija radi, mi kontinuirano i dalje radimo na tome kako bi ispunili sve naše obveze koje nam mandat nalaže, činimo sve što je potrebno i vratit ćemo se sa novim popisom nešto kasnije ove godine. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa povjerenice. Riječ sada ima u ime vijeća još jedan puta gospođa Čot. Čuli ste jako puno kritike od gotovo svih frakcija a mi smo sada vrlo zainteresirani čuti vaše odgovore. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, ja ja sam budno pratila sve vaše intervencije kao i sve što je povjerenica rekla i koristim ovu priliku da ponovno potvrdim važnost koju predsjedništvo pridaje borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kao što je spomenuto, vijeće je smatralo da postoje problemi sa samom procedurom, sa samim postupkom kako ga je provela komisija. Ja sam ohrabrena činjenicom da je povjerenica Jurova i sama već rekla da će komisija da je komisija dakle svjesna toga da mnogi smatraju da je vrijeme za konzultacije bilo prekratko kao i da je su spoznali da se ta cijela procedura i metodologija mora malo popraviti u budućnosti. Mi smo spremni i dalje se angažirati s s misijom na tome. Vijeće nema nikakvog mišljenja ni stajališta u vrštavanju bilo koje zemlje u taj popis. Razlog za prigovore vijeća onom popisu kojeg je komisija prezentirala dobro su poznati i prezentirala sam ih u svojem uvodnom izlaganju odnose se na proces koji je, postupak koji je koristila komisija da bi sastavila popis i objašnjeni su u izjavi vijeća. Predsjedništvo i dalje stoji na raspolaganju za sve razmjene mišljenja i svu asistenciju koja je potrebna na tom predmetu. Hvala vam lijepo. lijepo. Hvala lijepo. Evo, e, završili smo raspravu. U četvrtak ćemo glasovati. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće Carlos Coelho, vizni informacijski sustav. Dajem riječ gospodinu Coelho, četiri minute. Hvala lijepa, gospodine e, predsjedatelju, povjerenice, e, kolege, ministri. Nikada se ne umaram e, podsjećati ljude da su Schengen i slobodno kretanje uspjeh europskih integracija koje evropljani najviše cijene, ali to uključuje mjere koje jamče sigurnost zajedničkih granica i suradnja policijskih snaga unutar naših područja. To također zahtijeva zajedničku viznu politiku i europski pristup za one koji zakonito prelaze naše granice, da nas posjete, da studiraju ili da rade. Vizni informacijski sustav, VIS, je jedan od najvidljivijih sustava Sada imamo i kratkotrajne vize. 2017. E, više od 16 milijuna viza je e, podijeljeno. E, dakle, ne dolaze samo turisti u Schengen, nego i milijuni radnika dolaze u Europsku uniju. Više od 800 tisuća ljudi je došlo pridružiti se svojim obiteljima, a pola milijuna ljudi je došlo u Europu studirati. I ti ljudi imaju koristi od slobodnog kretanja ali oni nisu registrirani ni u kojoj europskoj bazi podataka, a zabrinjava i to da države članice odlučuju e, koje će provjere poduzimati. Isto tako i postoje i takozvane zlatne vize koje se izdaju koje izdaju 20 država članica. To e, nije obuhvaćeno visu niti bilo kakvoj e, provjeri, sigurnosnoj provjeri niti e, sustavu, šengenskom sustavu. E, I zato želimo reformirati VIS, a to ima smisla samo ako dugoročne vize, uključujući zlatne vize, budu registrirane u sustavu VIS. Zato sam iznenađen i zabrinut što e, klub zastupnika SND-a ima različita mišljenja. Kada smo glasovali o ovom izvješću, u parlamentarnom odboru, oni su nas podržavali, međutim sada slijede e, put zelenih i guja. Dakle, kada se radi e, e, ovakav pristup nema smisla. Ako netko želi vizu da uđe u Europsku uniju, treba biti podložen jednakim provjerama u svim državama članicama. Dakle, oni koji ostaju manje od 20, više od 20 dana e, podliježu sigurnosnoj provjedbi, provjeri, a kada ljudi dođu ovdje žive i žele dobiti pravo na e, boravak, zlatne vize nisu podložne e, niti sličnim provjerama. I zato u cijeloj toj reformi želimo zajamčiti da sve vize bez obzira na njihovo trajanje budu automatski e, E, automatski podliježu sigurnosnoj provjeri. Moramo naravno potpuno poštovati temeljna prava, načela proporcionalnosti i nužnosti, a isto tako da jedan ruski ulagač e, koji, e, kojeg traži evropska, evropska, evropski uhidbeni nalog ne može dobiti vizu. Dakle, svaka država članica, svaka država će morati proći 15 sigurnosnih ovjera prije nego što uđe na europsko tlo. I zato iz sigurnosnih razloga Odbor za civilnu, za, e, civilnu zaštitu parlamenta je e, želi uključiti e, digitalne otiske prstiju kako bismo zaštitili našu djecu, kako bi se zaštitili od prijevara i od E, trgovanja ljudima. 50 e, tisuća ljudi, s njima se trguje svake godine, a neki od njih su i djeca. S ovim ojačanim sustavom viz ćemo e, osigurati da se lakše izdaju vize, ali ćemo i spriječiti nezakonite migracije i zaštititi bolje našu djecu. Dakle, mi ćemo poboljšati E, sigurnost e, i pravdu i to je zaista veliki korak prema europskom građanstvu. Hvala lijepa. U ime komisije povjerenik Avramopoulos. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo Želim izraziti zahvalnost našem, izvjestitelju, gospodinu Koelju i izvjestiteljima u Sijeni koji su obavili ovaj posao u odboru Libe e, na ovom prijedlogu o kojem danas raspravljamo. Mi svi znamo da svake godine milijuni e, državljana koji nisu državljani Europske unije ulaze s vizom u Europsku uniju bilo za kratkotrajni ili dugotrajni boravak. Većina njih su zakoniti putnici koji e, ispunjavaju e, uvjete za ulazak i boravak u području država članica. Sadašnji sustav, e, informacijski sustav za vize nam omogućuje da na vanjskim granicama i na konzulatima u cijelom svijetu provjerimo da se ispune ti uvjeti. Međutim, još uvijek postoje neke praznine koje moramo ispuniti sa novim sustavom e, viza mi ćemo e, na neki način e, ukloniti te nedostatke u našem sustavu i dati službenicima na granici informacije kako bi bolje obavili svoj posao. Ne možemo omogućiti kriminalcima i mogućim teroristima da uđu nesmotreno u Europsku uniju. Europa, kao što više puta e, sam rekao, nije tvrđava i nikada neće postati tvrđava. Međutim, istovremeno moramo znati tko prelazi naše granice. Dragi kolege i kolegice, komisija pozdravlja podršku parlamenta e, kada se radi o ključnim ciljevima našega prijedloga. Ja ću samo spomenuti one najvažnije. Kao prvo, e, međusobno povezivanje e, sustava VIS sa, sustavom ulaska i izlaska, ETIAS-om, Schengenskom informacijskom sustavom i ECRIS-om. To će nam pomoći da detektiramo korištenje e, višestrukih identiteta i da prepoznamo one koji predstavljaju sigurnosnu prijetnju. Drugo, zatvaranje informacijskih e, praznina dugotrajnih viza i e, dozvola boravke je informacija koja se za sada ne dijeli na razini Europske unije. To će omogućiti službenicima na granici i migracijskim vlastima da e, brzo utvrde jesu li dokumenti koje su im predstavljeni valjani i jesu li u rukama E, osoba koje nemaju pravo na te isprave. To će također omogućiti nacionalnim tijelima da ne legaliziraju prisustvo e, državljanina trećih zemalja koji ne ispunjavaju glavne uvjete za ulazak i boravak u Europskoj uniji, kao što su osobe koje su vezane za eh, terorističke organizacije ili terorističke mreže ili mreže organiziranog kriminala. To će zatvoriti jedan od tih jazova u sigurnosti. A i konačno uključenje kopisa, odnosno eh, dokumenta za, eh, za putovanje sa vizom u e, sustav, e, informacijski sustav za vize. To zajedno sa informacije za agenciju za obalnu i kopnenu i, i graničnu stražu e, će omogućiti identifikaciju i ponovno, ponovni prihvat nedokumentiranih nezakonitih migranata i povećati učinkovitost e, politike vraćanja Europske unije, posebno kada se radi o trećim zemljama koje odbijaju suradnju s nama. Osim toga, kako bismo jačali naše kapacitete da e, progonimo i spriječimo zločin, e, policija Europol će imati bolji pristup sustavu, informacijskom sustava za veze za detekciju ili istrage terorističkih E, dijela ili drugih e, kaznenih dijela. Pristup e, sustavu VIS će također biti otvoren tijelima za provedbu zakona kako bi mogli identificirati, pretraživati osobe koje su nestale ili koje su žrtve trgovanja. To će biti uvijek uz poštovanje pravila za zaštitu podataka na razini Europske unije. E, ovo poboljšanje sustava VIS je dio e, paketa pametnih granica i dio interoperabilnosti i iz tog razloga e, temelji ovoga prijedloga trebaju biti očuvani u zakonodavnom procesu. Iz tog razloga želio bih spomenuti neke promjene koje se spominju u izvješću. Kao prvo, podsjećam da uključivanje informacija o e, dozvolama boravka u VIS je povezano i s pitanjem zlatnih viza. Iako registriramo e, sve dozvole u svim informacijskim sustavima, neće možda spriječiti sve moguće zloporabe, ali će to pružiti veću transparentnost između država članica. Ja shvaćam da parlament želi ove mjere provesti još jedan korak dalje i omogućiti pohranu i e, provjeru u sustavu viz ovih isprava od samog trenutka podnošenja zahtjeva kako bi osigurali bolju e, kontrolu e, provedbe izdavanja viza. Mi pozitivno gledamo na ovaj prijedlog. Drugo, što se tiče E, višestrukih e, provjera sigurnosti i migracija e, koristi interoperabilnosti ne treba razvodnjavati tako da isključimo neke baze podataka iz pretraživanja. Mi se slažemo da ECRIS i putne isprave se trebaju dijeliti i da su relevantne za ETIAS, a moraju biti i relevantni standardi za VIS. To je stvar koherentnosti i e, dosljednosti. Standardi provjere državljanina trećih zemalja koji mogu ući u e, sustav viza e, ne treba biti jednak kao onih državljana trećih zemalja koji imaju obvezu vize. Isto tako komisija želi ažurirati postojeća pravila za pristup e, tijela za provedbu zakona visu, ali treba osigurati da taj pristup bude uravnotežen i da on ne šteti učinkovitosti samog postupka. Primjerice, dodavanje obveze da se konzultira, e, konzultiraju prvo e, baze podataka iz prijema će zapravo učiniti taj e, proces više opterepujućim. Isto tako uzimanje otisaka prstiju djece trebamo biti dosljedni. Mi želimo smanjiti dob za uzimanje e, otisaka prstiju zato što se želimo učinkovitije boriti protiv trgovanja djecom. To je svakako jedan od ciljeva koji svi dijelimo. Ja shvaćam da smo zabrinuti e, zbog temeljnih prava djece, ali i mi smo zabrinuti za to. E, trgovanje djecom, krijomčarenje djecom je zapravo zloporaba temeljnih prava. Statistike pokazuju da godišnje između 1500 i 2000 e, djece državljana trećih zemalja ispod 12 godina su žrtve, e, žrtve trgovanja u šengenskom prostoru, oko 3200 do 4250 E, dobi između 12 i 17 godina. Većina te djece dolaze iz zemalja koje su pod obvezom vize. Mislim da moramo e, sve napore uložiti kako bi se pozabavili s tom temom i smanjenje dobi za uzimanje otisaka prstiju nam daje instrument kako bismo postigli konkretne rezultate. Zatvaram e, sa najvažnijom točkom za naše građane. Temeljna prava će kao uvijek biti u središtu svih naših politika, uključujući i u oblikovanju naših informacijskih sustava. Sva izvješća vezana za e, uspješnost visa pokazuju da njegovo, e, njegova provedba e, nikada nije dovela do određenih razloga za zabrinutost kada se radi o zaštiti podataka. Nije bilo nikakvih primjedbi vezanih za prvu godinu funkcioniranja ovoga sustava. A mi smo te odredbe donijeli korak naprijed, dakle prema načelu zaštite podataka od samog početka. Dakle, u trijalogu ćemo pokušati poboljšati te standarde, ali ćemo i dalje morati ostati učinkoviti i ne odmaknuti se od naših temeljnih ciljeva. Hvala na pozornosti i radujem se našoj raspravi. Hvala lijepa, povjereniče. U ime odbora za proračun, gospodin Kölmel ima riječ jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Želim se zahvaliti izvjestitelju na izuzetno dobrovoljenom poslu. Odbor za proračune podupire izjave koje je dao izvjestitelju cijelosti. Kompatibilni i IT sustavi zapravo su u današnje vrijeme potrebni E, više nego prije, prije svega kad je riječ o graničnim prijelazim, a isto tako i kad je riječ o izdavanju viza. Moramo imati te preduvjete kako bismo spriječili e, zloporabe identiteta i više su identiteta. Treba nam isto tako i mogućnost e, jednostavnijeg E, utvrđivanja identiteta kako bismo spriječili kaznena djela, a isto tako i kako bismo borili protiv terorističkih aktivnosti. Zato je potrebno investirati, a prema izračunima potrebno je 461 milijun eura kroz 9 godina koje treba e, uložiti. To je izuzetno veliki iznos, ali mislina sam da i mi, građani u Europskoj uniji, ćemo dobiti višu razinu sigurnosti. To je dobro upotrebljen novac. Međutim, moram biti jasno da da 2019. i 2020. godine e, zapravo imamo na raspolaganju ta sredstva, međutim u višegodišnjem financijskom okviru e, koji je pred nama ova sredstva tek moraju biti osigurana. I stoga pozivam da i ovaj dom bude potpuno svjestan da ukoliko želimo sudjelovati u ovom projektu, moramo isto tako i u sljedećim proračunima stvoriti prostor za financiranje, a ako se to ne dogodi, to bi bila situacija od kojih nitko nema nikakve prednosti. U ime klubova zastupnika imamo gospodina Radeva koji govori u ime kluba Pučana. Izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Vizni informacijski sustav važan je u sigurnosnoj arhitekturi Europske unije što omogućuje nadležnim tijelima da izvrše provjeru valjanosti viza u šengenskom prostoru. Međutim, samo vize za kratkotrajni boravak nalaze se u tom sustavu što predstavlja sigurnosni problem. Pozdravljam reformu koju predlaže komisija kako bi se očuvali podaci o vizama od za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama, što omogućuje i slobodu kretanja u Schengenskom prostoru. Nadležna tijela trebala bi raspolagati svim relevantnim informacijama koje se odnose na valjanost i istovjetnost dokumenata. Također je važan e, vizni informacijski sustav da bi se povećala interoperabilnost e, u području sigurnosti kako bi različita nadležna tijela mogla imati pristup informacijama, a da se pritom ne dovede u pitanje sigurnost i zaštita osobnih podataka. Dopustite mi da na kraju uputim apel ministrima unutarnjih poslova da se konačno donese odluka kako bi moja zemlja mogla pristupiti schengenskom prostoru i to u što kraćem vremenskom roku kako bismo mogli u potpunosti sudjelovati u tom sustavu i nastaviti jamčiti e, sigurnost. Gospodin Niedermüller u ime kluba socijalista. Hvala lijepo. Ja bih prije svega želio zahvaliti Izvjestitelji gospodinu Koelju na konstruktivnom i otvorenom stavu koji se temeljio na suradnji i na pokušaju da se dođe do kompromisa. Mislim da je vizna politika sastavni dio naše migracijske politike i u tom području je važno da možemo zajednički djelovati. Mi svake godine izdajemo na milijune viza u Europskoj uniji. Ova e, trenutna E, reforma koja se predlaže ima za cilj poboljšati relevantnu razmjenu podataka koji se tiču izdavanja vize te razmjenu podataka unutar različitih sustava na teritoriju Europske unije. To je nužno jer s obzirom na sigurnosne izazove s kojima se suočavamo potrebno je da imamo sustav koji bolje funkcionira i osim toga sustav bi trebao dodatno zaštititi vanjske granice Europske unije. U našem klubu SID uzeli smo u obzir mišljenje Agencije za temeljna prava i e, također e, službenik, e, službe za zaštitu osobnih podataka. Dakle, tu se naglašava načelo nužnosti i proporcionalnosti. Ovo zakonodavstvo je tjesno vezano uz interoperabilnost sustava. Svaka baza podataka može imati utjecaja na upravljanje podacima državljana trećih zemalja u drugim sustavima. Tako da se postavlja pitanje nužnosti i proporcionalnosti u svakom od tih slučajeva i također se isključuje mogućnost bilo kakve dodatne diskriminacije. Smatram da smo postigli odgovarajući kompromis. E, ovo izvješće ne ugrožava temeljna prava, poboljšava sigurnost i mislim da je time postignut cilj. Hvala lijepo. sada u ime kluba ECR riječ ima zastupnik Stevens na jednu minutu. Voorzitter, collega's. Het visuminformatiesysteem vergemakkelijkt de visumaanvraagprocedure en bestrijdt tegelijk. Dame i gospodo, vizni informacijski sustav služi tome da se spriječe prijevare u području ishođenja viza. Granice bi trebale biti povezane u jednom jedinstvenom sustavu, a vlasti bi trebale davati centralizirane informacije onima koji podnose zahtjev za vizu. 16 milijuna šengenskih viza za kratkotrajni boravak e, izdaje se godišnje. Tako da pozdravljam poboljšanja u sustavu kao što su automatske provjere e, u odnosu na druge informatičke sustave te pohrana informacija vezano uz povratak nezakonitih migranata. Mislim da Dakle, se tu može računati na našu potporu. Ovaj tekst je dobra polazišna točka. U sljedećem zakonodavnom razdoblju možemo krenuti pregovore s vijećem. Hvala. U ime kluba ALDE, gospodin Depre na dvije minute. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, uvaženi kolege, više od 48 milijuna zahtjeva za izdavanjem viza i 40 tisuća otisaka prstiju je registrirano. Ovaj sustav, vizni informacijski sustav je već sada dobar instrument e, koji je istodobno nužan i dobar. Informacije u ovome izvješću kolege Koelja, kojemu želim čestitati na dobro obavljenom zadatku, omogućit će da ovaj sustav postane još bolji. Mi podržavamo uključivanje viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola u sustav koji se trenutno e, kada se izda viza za dugotrajni boravak e, državljanima trećih zemalja, ti podaci se ne razmjenjuju među državama članicama. Razmjena podataka omogućit će im da se ustanovi e, dakle gdje imaju vizu na čitavom šengenskom prostoru i to bi također trebalo spriječiti prodaju viza i isprava za dugotrajni boravak. Mi podržavamo e, mogućnost da Europol također ima pristup ovim podacima. Mi podržavamo e, također mogućnost da se e, uvede primjer, primjerak dakle nekih isprava kako bi se olakšao povratak migranata. Isto tako mislim da će registracija otisaka prsti omogućiti bolju kontrolu i ponuditi bolju zaštitu posebno djeci. Podsjećam da zahvaljujući ovim da e, temeljem ovih podataka 40% djece e, kojom se trguje ima manje od 12 godina. Osim toga, automatska pretraga u bankama podataka omogućuje da se E, vize pretražuju prema pokazateljima rizika na temelju statističkih podataka iz država članica što će omogućiti da se smanji e, stopa odbijanja izdavanja vize. Carlos, e, želim ti zahvaliti na uloženom trudu i mislim da parlament može biti ponosan i treba to podržati. Hvala. Hvala vam. U ime kluba GUE na jednu minutu zastupnica Veržija. Osjećam da ću biti izolirana. 2004. godine je uspostavljen, 2014. je stupio na snagu vizni informacijski sustav. Imao je za cilj olakšati izdavanje viza. Od 2014. godine, nažalost, stvari su se pogoršale. Više se ne radi o e, sveopćim kontrolama. Ja pozdravljam rad našeg izvjestitelja koji je omogućio da se ovdje istaknu neke problematične e, stvari što nekim zemljama omogućuje da e, uhvate svoje protivnike u bijegu, kao što smo vidjeli sa Saudicima. Tu se pokušavaju riješiti pitanje kao što su nezakonite migracije i slično. Mi odbijamo E, uvođenje viza za dugotrajne boravke koje nisu u nadležnosti Europske unije. Što je sa subsidijarnosti? Skandalizira nas činjenica da se uzimaju prsti prstiju djece e, i da se smanjuje dob sa 16 na 12 godina. Što je sa načelom proporcionalnosti? E, mi ovaj tekst odbijamo, odbijamo da se sve sagledava iz sigurnosne perspektive i to uz velike troškove u katalogu Hvala vam lijepo. I time smo završili krug govornika koji su uzeli riječ u ime klubova zastupnika. Sada riječ ima kolega Lopez Aguilar na jednu minutu. Hvala vam. Predsjedniče, gospodine Avramopoulos, ovdje e, razgovaramo o novom viznom informacijskom sustavu. Što to podrazumijeva? E, dakle, riječ je o tome da se poveže nadzor nad vanjskim granicama Europske unije, da se to poveže sa konzulatima država članica diljem svijeta kako bismo u realnom vremenu mogli ponuditi podatke o svim podnositeljima zahtjeva za izdavanje vize u šengenskom prostoru i to putem otisaka prstiju i identifikacije što bi nam to moglo omogućiti. Mislim da trebamo pozdraviti ovaj novi sustav eh, koji se suočava sa izazovima e, koji su pred nama u Europskoj uniji, zahvaljujući novoj tehnologiji, mi ćemo moći dobiti podatke onima koji su podnijeli zahtjev za izdavanje vize, te o mogućim e, prijetnjama u državama članicama. U, mi smo u klubu socijalista i demokrata uveli neka jamstva e, vezano uz proporcionalnost, kao što to stoji u Lisabonskom ugovoru, te poštivanje temeljnih prava u Europskoj uniji. No, to ne mislim da bismo trebali ostvariti napredak samo kada je riječ o većoj sigurnosti. Moramo nastaviti raditi i na boljoj zaštiti podnositelja azila, zahtjeva za azilom. Gospodin Mamikins, na jednu minutu. Hvala vam eh, povjereniče, dragi kolege. Ja pozdravljam eh, ovaj napor da se vizni informacijski sustav učini učinkovitim te uvrštavanje viza za dugotrajne boravke i boravišnih dozvola u ovaj tekst. Međutim, kao član kluba SID-a brine me e, obrada podataka i kako će se to odrasiti na zaštitu osobnih podataka. Povezivanje e, različitih baza putem interoperabilnosti postavlja e, predstavlja i određene rizike u smislu prijenosa podataka. Da, moći ćemo bolje ocijaniti podatke, ali e, također izlažemo osjetljive podatke većim riziku. Mislim da bismo prije svega trebali u potpunosti iskoristiti potencijal viznog informacijskog sustava prije nego što e, se to poveže s drugim sustavima. Trenutno niti jedna e, tvrtka nema mogućnost niti jedna zemlja nema mogućnost takve interoperabilnosti i ako to povjerimo kinezima ili nekome drugome, bojim se da će naša sigurnost biti ugrožena i ostvarit ćemo suprotni efekt. Time smo zaključili popis govornika. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Dvoje zastupnika se javilo za riječ. Gospodin Marijas ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Vizni informacijski sustav doista zahtjeva poboljšanja. Mjere koje se poduzimaju u tom smjeru mogu zadovoljiti naše potrebe. Gospodine Avramopoulos, dopustite mi da ovdje istaknem jedno važno pitanje. Mislim da ljudi koji dolaze iz Grčke u Belgiju da će upravo da će uskoro morati imati vize. Da ne govorimo o praksi koja se provodi u njemačkim zračnim lukama pa i u Briselu. Vi ste mi već odgovorili na to pitanje 23. studenog kada ste rekli naime 19. ožujka i 19. veljače i 5. E, ožujka ponovno je uspostavljen takav sustav karantene. Dakle, u jednom slučaju su bili, je bila uključena policija, u drugom carinski službenici. Ja sam e, bio na letu i morao sam proći kroz kontrolu putovnica. Ne znam je li to zakonito i mogu li se nastaviti primjenjivati takve mjere u zračnoj luci u Briselu. Mislim da je potrebno poduzeti neke mjere jer ćemo uskoro morati doista ishoditi vizu kako bismo mogli doputovati iz Grčke u Brisel. Novi, vrlo ambiciozni i skupi sustav za kontrolu ulazaka u Europsku uniju je ovdje uveden neovisno o tome što različite zemlje možda nemaju iste kriterije u vezi s time tko će ući u, na njihov teritorij. No, ne radi se samo o tome. Jedna od stvari koja je ovdje bitna i koja se spominje jest da bi ovo trebalo poslužiti za borbu protiv terorizma, a veći dio terorističkih eh, dijela su počinili ljudi koji su rođeni u toj zemlji ili koji su već druga generacija došljaka. Osim toga, ti su ljudi već pozvani, već su tu, no ovo je e, zapravo jedan e, vrlo skupi pothvat da se zatvore vrata staje nakon što je konj već ušao. Hvala, time smo zaključili postupak spontanog javljanja za riječ, a sada riječ ima gospodin Avramopoulos u ime komisije. Um, ja pozdravljam činjenicu da smo u roku od samo godine dana uspjeli postići dogovor s vijećem o dakle visu sisu i uredbi o interoperabilnosti vizni informacijski sustav zajedno sa sustavom ulazaka i izlazaka na teritoriju europske unije će e, omogućiti da se uspostavi jedinstvena platforma za državljane trećih zemalja koji dolaze u Europsku uniju. Tako će se također e, izbjeći neke sigurnosne praznine za e, dugotrajne i kratkotrajne boravke. Važno je da se sustavi sinhroniziraju u što većoj mogućoj mjeri. Doista sam uvjeren da bismo se trebali